Imam e, jedno priopćenje, molim vas za malo strpljenja. Jučer je predsjednik e, najavio dva moguća tumačenja e, članka poslovnika 130 stavak 3 i članka 191 kao što je predložio odbor za ustavne poslove. Sukladno članku 226. poslovnika, budući da nije zapremljen nikakav pisani prigovor tim tumačenjima, onda se ta tumačenja ovdje smatraju usvojenima. Evo, to je bilo priopćenje, a sada